ali pritom moramo imati na umu i e, patnje ljudi koji su bili pogođeni. Hvala, hvala gospođo Đođeva. Time završavamo s našom raspravom o poplavama, a sada želim e, podijeliti s vama jednu informaciju. Dobila sam od europskih pučana popis imenovanja članova u e, parlamentarne odbore. Ovaj popis ući će u naš zapisnik. Ako ne dobijem nikakve e, primjedbe do trenutka usvajanja zapisnika, ovaj ćemo popis smatrati usvojenim. A sada dajem